Uh, good Dobro jutro svima. Kasnimo s početkom, tako da bismo odmah trebali krenuti na 15. točku dnevnog reda, a ona se tiče smjernica za proračun 2021. za poglavlje 3. Imamo nacrt mišljenja o proračunu za 2021 prvu, a gospodin Nikos Androulakis je izvjestitelj za to mišljenje. Ovo je prvi korak u proračunskom postupku za 2021. Rezolucija o smjernicama opisat će stajalište parlamenta u glavnim prioritetima za sljedeću godinu na temelju dokumenta komisije od lipnja. Treba izmijeniti proračunsku proceduru u parlamentu, a sektorski odbori sada imaju priliku dati povratne informacije na rezoluciju sa smjernicama po prvi puta. Time se zamjenjuje pismo o mandatu za proračunski trijalog. To je ranije bilo prvo što je AFET radio nakon što smo dobili nacrt proračuna. Sljedeća godina je posebna godina što se tiče proračuna. To će biti prva godina e, novog VFO-a. Novi skup e, instrumenata za vanjsko financiranje kreće od početka sljedeće godine, tiče se susjedstva, razvoja i e, međunarodnog razvoja i ICE IA te predpristupne pomoći. Pregovori o instrumentima još uvijek traju i možda će biti produženi i tijekom druge polovice godine. Nadamo se da će biti operativni početkom sljedeće godine. Tomu se nadamo no još uvijek postoje određene nesigurnosti vezane uz cijeli VFO. Vijeće će se danas sastati i pokušati usuglasiti glede VFO-a. Sutra ujutro ćemo saznati jesu li šefovi država i vlada bili uspješni. Isto tako, iz kuta gledišta parlamenta jako je važno da se sklopi sporazum o VFO-u i to što je ranije moguće. Ako to ne uspijemo, moglo bi doći do kašnjenja u izvršenju novih instrumenata. Zato parlament neprestano traži od komisije da se naprave planovi za nepredviđene okolnosti kako ne bi došlo do nedostatka financiranja početkom sljedeće godine. Kolege i kolegice, bez odlaganja dajem riječ izvjestitelju kako bi nam izložio nacrt mišljenja. Gospodine Andru Lakis, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Govorit ću sada o mišljenju odbora AFET koje se tiče smjernica za proračun 2021. Po prvi puta moramo iznijeti svoje mišljenje u ovoj početnoj fazi, a to predstavlja i dobru priliku da iznesemo što nam je prioritet. Sljedeća godina biti će prva u provedbi VFOA. a imamo i novu arhitekturu novih instrumenata financiranja. Imao sam određeno vrijeme na raspolaganju da sastavim nacrt mišljenja, a komisija se uključila od prvih koraka izrade i imali smo poseban dio o svakoj trećoj zemlji koja ima pravo na značajna sredstva potpore. Takvom arhitekturom moći ćemo vršiti svoju funkciju nadzora. Zbog odluke koja će biti danas donesena na vijeću, treba reći da želimo proračun koji će omogućiti Uniji da se suoči sa izazovima na području vanjske politike i da se postigne stratešku autonomiju. Prioritet moraju biti područja poput zemalja Zapadnog Balkana i zemalja istočnog partnerstva. Ne bismo trebali ispuštati iz vida važnost ljudskih prava u politici Europske unije. Zbog toga moramo imati posebne, posebne vrste potpore financiranju. Budući da nemam mnogo vremena za izlaganja, e, samo bih želio reći da postoje i neki predloženi amandmani, recimo oni koji se tiču IP3, financiranje e, pristupnih zemalja, treba biti uvjetovano. Mora se poštivati vladavinu prava, institucije, nezavisnost pravosuđa i kvalitetne susjedske odnose. Moj je prijedlog da se sva raspoloživa sredstva daju organizacijama i skupinama koja se zalažu za ljudska prava i za djelovanje u izravnom dijalogu s građanima te koja promiču građanska i ljudska prava. Isto tako treba potaknuti one instrumente koji se tiču zajedničke obrane i sigurnosti. Njih treba ojačati kako bismo ostvarili bolje rezultate. Rok za sve amandmane je sutra, 11 ujutro. Veselim se vašim komentarima i vašim obzervacijama, siguran sam i u to da će kolege i kolegice sastaviti dobre prijedloge za odbor proračuna. Hvala lijepa na ovom izlaganju, a sada je vrijeme za izvjestitelje u sjeni. Gospodin Gale, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega, hvala vam na izvrsno određenom poslu na ovom nacrtu mišljenja. To je dobro polazište i temelj za rad, a ja se slažem sa sadržajem. Bavio sam se obranom i sigurnošću u proteklih deset godina i drago mi je da je naglasak stavljen na to. Sada slijedi nekoliko tehničkih i geografskih napomena. Mislim da bi trebalo naglasiti stratešku važnost, kako ste i vi rekli, naših susjeda, a to jest i e, Zapadni Balkan, i Istočna Europa i e, Istočno i Južno partnerstvo. Trebalo bi europske vođe podsjetiti da moraju financirati ono o čemu govore, to podržati financijskim sredstvima, a isto vrijedi i kada je riječ o afričkom kontinentu. Općenito govoreći, imat ćemo dakle, sastanak Europskog vijeća i sutra i tijekom vikenda i tema će biti VFO. treba vidjeti može li komisija biti ozbiljna geopolitička komisija u interesu građana koja će govoriti jezikom moći ili snage. VFO mora izgledati drugačije od onog koje trenutno ima vijeće. Prijedlog Šarla Mišela je na korist nacionalnih interesa, a reže europska sredstva. Bilo kakav takav proračun Europski parlament će odbiti. Ja sam u to uvjeren. Moramo braniti zajednički europski proračun, investiranje u zajedničku budućnost, a ne da hranimo nacionalni egoizam. Trebamo financirati europske aktivnosti primjerenim sredstvima i mislim da ćete se složiti sa mnom. Hvala lijepa. Hvala vama. Drugi se izvjestitelji u sjeni čini mi se ne javljaju za riječ. Vrijeme je da se države članice jave, e, to jest e, zastupnici i zastupnice. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Moram nešto reći glede Turske. Imamo prijedlog da se srežu sredstva za Tursku, a to nije baš dobra ideja. Neću sada ovdje biti netko tko zagovara Tursku, ali nekoliko ću riječi ipak reći. Svi mi kritiziramo Tursku zbog uplitanja i ulaska na teritorij sjevernoistočne Sirije. I zbog toga kolege i kolegice predlažu da se odustane od sredstava za Tursku. Ipak, kada je o ovome riječ, treba nešto razumjeti. Turska vojska štiti tursku granicu u odnosu na Kurde koju je, koje je Ankara proglasila teroristima, što mi ne podržavamo. No, intervencija u interesu Turske jest jedino o čemu sada ovdje želim govoriti. Naravno da izvjestitelj ima argumentaciju za svoje mišljenje, ali ja mislim da je ipak u kviru, e, u krivu. Mislim da ne bismo trebali izolirati Tursku. Dobro, hvala lijepa. Mislim da se nitko drugi ne javlja za riječ. Dajem ponovno riječ izvjestitelju Androu Lakisu. ne radi se samo o vanjskoj politici. Ovo što se događa u Siriji nešto je što treba brinuti sve nas. Radi se o strašnom građanskom ratu koji proizvodi milijune izbjeglica i željeli bismo imati neku moć kada je riječ o odlučivanju. Ali Tursku treba promatrati i iz kuta gledišta vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Evo jednog primjera od prije nekoliko dana sa gospodinom Kavala. Nekoliko sati nakon što je otpušten ponovno je uhićen pod optužbom da je terorist i da je bio upleten u puč. Dakle, tu se ne radi samo o Turskoj u Siriji, već i o njezinim internim e, događanjima i vladavini prava. Jednako tako, sve zemlje koje žele pristupiti Europskoj uniji moraju poštivati temeljna europska načela i vrijednosti. Hvala. Hvala vama, gospodin Pašesku. Javljate li se ponovno za riječ? ne samo mogu pozdraviti ovo što je rekao izvjestitelj, no pritom se nisam predomislio. Dobro, hvala na doprinosu raspravi. Rok za amandmane je sutra, 21. veljače, do 11 sati. Zatvaramo ovu točku dnevnog reda. I možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o nacrtu afetovih smjernica o Zapadnom Balkanu u pripremi um, sastanka na vrhu u Zagrebu u svibnju ove godine. Imamo izvješće koje je vezano uz izmjenu metodologije proširenja i očekivanih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Radi se i o planu ulaganja u Zapadni Balkan. Na posljedku ne manje važno radi se i o međuinstitucionalnim pregovorima te instrumentu predpristupne pomoći na temelju koje će EU moći podržavati taj e, dio Europe u razdoblju od 2021. do 2027. Gospodine Picula, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju. Dobar dan svima. Zaista mi je drago što ste mi dali ovu priliku da govorimo o nacrtu izvješća o preporukama komisiji i vijeću uoči samita u Zagrebu. Najprije želim istaknuti to da nam je glavna nakana pri izradi ovog izvješća bila odaslati jasne političke poruke u ime Europskog parlamenta. Želimo snažno podržati E, osnaživanje procesa e, proširenja i njegov nastavak. Proširenje EU-a i predpristupni pregovori moraju ići paralelno, a interne, e, interni razlozi nekih država članica ne smiju biti razlogom da se ti procesi zaustavljaju. Ovdje imamo i e, IPU 3 koji je e, najbolji mehanizam da se miri prosperitet šire Europom. To je nešto čime možemo strateški ulagati u sigurnost i prosperiteta. Na temelju njega smo već širili mir u ranije ratom razorenom području. Želim ovdje jasno reći da moramo razmišljati o kredibilitetu Europske unije i cijelog tog procesa neočekivane i pogrešne mišljenje da se ne otvore pregovori o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom mogu imati neželjenu posljedicu, a to je da se e, o tome počne e, ponovno razgovarati u negativnom smislu i zato mislim da bi trebalo već u ožujku otvoriti pregovore s te dvije zemlje. Nova komisija je već izjavila da će biti geopolitički nastrojena, ali to treba potkrijepiti i dijelima. Koji je bolji način da se to učini nego da se u našem izravnom susjedstvu krene sa pregovorima. Imamo i komunikaciju komisije o novoj poboljšanoj metodologiji proširivanja može se otvarati poglavlja u klasterima uz to da određena područja politika budu podkrijepljena reformama moramo vidjeti konkretne rezultate u zemljama koje žele pristupiti EU uz vođenje pregovora o nekim poglavljima. Jednako tako, na temelju nove metodologije treba jasno ispunjavati mjerila i kriterije uz potporu u tom procesu. I na posljedku treba mjeriti ostvareni napredak, a svaka zemlja mora moći pristupiti EU na temelju vlastitih postignuća. Ta osnažena metodologija je već e, predmetom e, pregovora i trebaju omogućiti ako e, države o kojima se radi to prihvate. Snažnije se treba uključiti i Europski parlament. Europski parlament je spomenut u e, naslovu komunikacije komisije, ali to nije dovoljno, niti nas dovoljno osnažuje. Isto tako treba osnažiti aktivnosti u regiji i pomoći zemljama Zapadnog Balkana na putu prema EU. Imaju godišnja izvješća. Ona postoje za sve zemlje regije, ali je puno važnije to da se izravno predstavlja građane i mi možemo doprinjeti tom procesu u državama članicama. Zato u nacrtu ovog izvješća imamo nove prijedloge, recimo e, e, glasanje kvalificiranom e, većinom o otvaranju i zatvaranju nekih poglavlja i ojačanu ulogu parlamenta. Želimo stvarne rezultate samita u Zagrebu kroz sveobuhvatni dijalog i kroz donošenje plana ulaganja za Zapadni Balkan. Želimo da se donese odluka na političkoj razini o u budućnosti. I na posljedku u nacrtu izvješća ograničen je prostor za određene e, preporuke. Ja ću zato predložiti određene amandmane za širenje sadržaja i želim time konstruktivno e, doprinijeti. Hvala svima. Hvala vam lijepo. Javlja li se netko za riječ? Netko od izvjestitelja u sjeni? Izvolite. Hvala. Moram čestitati gospodinu Piculi na ovom nacrtu izvješća. Mislim da je tu sadržano sve ono najbitnije i u potpunosti se slažem da je potrebno putem ove preporuke uputiti jasnu političku poruku. Da kako imamo zajednički pozitivni pristup prema proširenju Zapadnog Balkana, Sada je u pitanju i vjerodostojnost Europske unije. U potpunosti se slažem sa nekim stavcima ovoga teksta koji možda nisu glavna tema današnjih rasprava, ali govori se o važnosti regionalne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana, posebno u području telekomunikacije, infrastrukture, izgradnje infrastrukture i tako dalje. E, da kako mi ćemo uložiti neke amandmane i ja i moji kolege, ali mislim da je zapravo svrha tih amandmana samo dodatno naglasiti neke aspekte u ovome izvješću. E, ne znam, nisam sigurna je li dobro da se o kvalificiranom e, glasovanju kvalificiranom većinom baš e, da se to pitanje rješava u ovom izvješću, o tome ćemo razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Samo bi me kratko zanimalo ako mi možete objasniti ovu točku 8 izvješća gdje stoji da interna reforma Europske unije i postupak prošurenja trebaju biti paralelni procesi i zatim točka F poboljšanje dosljednosti između postupka proširenja i razvoja političkih događaja u Europskoj uniji. Molim vas samo da mi to razjasnite, inače se radujem e, bliskoj suradnji s izvjestiteljem. Zastupnik Jučuk iz kluba Renew. Hvala. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Piculi na izradi ovoga izvješća. Mislim da je to vrlo pozitivna preporuka. Uoči sastanka na vrhu 2020. godine između Europske unije i Zapadnog Balkana dobili smo i novu metodologiju od Europske komisije što bi zapravo trebalo ukloniti e, sve prepreke zemalja koje se protive proširenju. Na taj način bi se trebala dati nova dinamika proširenju. I to će nam omogućiti da doista ispunimo očekivanja E, dakle građana na Zapadnom Balkanu što se tiče njihove europske perspektive. E, podržavam e, da se smjesta mjesta otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom te da se odobri bezvizni režim Kosovu na način da se povrati povjerenje u postupak proširenja. Na kraju imam još neke amandmane na ovaj tekst koji se temelje na politici mog kluba vezano uz Zapadni Balkan Gospodin Picula je vrlo jasno istaknuo da reforma Europske unije mora ići ruku pod ruku s postupkom proširenja. Ana Fatiga iz kluba ECR. Hvala vam. Hvala lijepo. Prije svega želim čestitati gospodinu Piculi na vrlo konkretnom nacrtu izvješća. Mislim da je to dobra podloga za daljnje razgovore na sastancima izvjestitelja u Sjeni i želim svima mnogo uspjeha u tome. Premda se moje mišljenje razlikuje u nekim dijelovima od ovoga koje je izneseno u izvješću, Rekla bih da je opći ishod vrlo pozitivan. Podsjećam samo da smo tijekom određenog razdoblja bili pesimistični još u prethodnom sazivu kada je bilo nekih određenih izjava u svezi s proširenjem na Zapadni Balkan, ali i druge regije Mislim da je to bio doista loš signal upućen našim partnerskim zemljama, pa se doista nadam da smo uspjeli to prevladati, da smo uspjeli prevladati ono što se dogodilo krajem prošle godine, nakon što je Europska komisija iznijela vrlo konstruktivan i pozitivno intoniran prijedlog koji bi trebao omogućiti da se nastavi s procesom proširenja. To je posebno važno kada govorimo o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, budući da su obje zemlje uložile velike napore za ispunjavanje kriterija proširenja Europske unije. Sjeverna Makedonija se odlučila na veliki politički rizik kako bi krenula tim putem iz tog razloga moram iskazati zadovoljstvo zbog ovoga i mislim da je ovo izvješće vrlo važno, no moram isto tako reći da je glasovanje kvalificiranom većinom za moj klub doista granica, nešto što za nas predstavlja granicu i čini mi se da je opasno da to stoji u ovom izvješću. Hvala, gospodin Ključak, želim nešto dodati. Pa ovo je više tehničke prirode, ali zanima me možemo li dobiti e, produženje roka za podnošenje amandmana do drugog ožujka s obzirom da sljedeći tjedan imamo zeleni tjedan i dosta kolega će biti na službenim putovanjima. Mislim da nam je svima u interesu da dobijemo solidan tekst. E, koliko mi se čini, gospodin Picula je pristaje na to da se produži vremenski rok. Do drugog ožujka ste rekli, do 11 sati, dobro. Gospodin Vasescu. Da, imam samo nekoliko komentara. Kao prvo, što se tiče integracijskog procesa, Svi znamo da se to ubrzalo za vrijeme pregovora. Jedan od ciljeva je privatizacija u gospodarstvu da bi se ostvarile postavke tržišnog gospodarstva, konkurentnog tržišnog gospodarstva. Temeljem našeg iskustva, bilo da je riječ o Rumunjskoj, Bugarskoj, Poljskoj, Češkoj ili nekoj drugoj zemlji, proces privatizacije mora se nastaviti i ali tek kada zemlje uspostave solidan pravni sustav jer u protivnom će se dogoditi korupcija u širokim razmjerima za vrijeme privatizacije. Mi tražimo od tih zemalja da se bore protiv korupcije, ali mi smo ih gurnuli u preuranjenu privatizaciju gospodarstva. Dakle, ne govorim sada ispred ostalih zemalja, govorim e, vezano uz Rumunjsku. Zatim, što se tiče izbjeglica, mi smo im dali sjajnu preporuku da surađuju s Frontexom. Dragi kolege, osobno smatram da bilo kakav suradnje s Frontexom ne može dati rezultate kakve ovdje očekujemo. Ne u toj mjeri Dakle, to je što se tiče teorije. Naravno, u praksi se moramo boriti protiv nezakonitih migracija i poduzimati mjere koje su potrebne na migracijskim rutama. Trebamo pregovarati o sporazumima o readmisiji, finalizirati te sporazume sa zemljama odakle dolaze migranti, sa tranzitnim zemljama treba uspostaviti suradnju s njihovim vladama da bi se neutralizirao organizirani kriminal koji zapravo olakšava migrantima sam tranzit i treba zaustaviti brodove s migrantima. E, ova preporuka da se surađuje s Frontexom nije ozbiljna. Imamo s time iskustva i znamo da Frontex ne može zaustaviti nezakonite migracije. Što se tiče odljeva mozgova, što poduzeti u vezi s time? To je nešto što se događa unutar Europske unije od samoga početka. Rumunjska je izgubila 16.000 liječnika i 220 tisuća inženjera unutar Europske unije. Što tu možemo preporučiti? kakve mjere možemo preporučiti tim zemljama? were my uh, observations most probably I will introduce some uh, uh, To bi bile moje primjedbe, najvjerojatnije ću uložiti neke amandmane i pokušat ću i predložiti svoje rješenja za te probleme. Hvala vam na komentarima. Vidim da se javlja još jedan izvjestitelj u sjeni, odnosno izvjestiteljica u sjeni iz kluba zastupnika Zelenih. Izvolite, možete uzeti riječ ako želite izniti svoje komentare na ovo izvješće. Thank you, Chair, uh, for Hvala vam što ste mi dali priliku da uzmem riječ i kažem nekoliko stvari vezano uz ovo izvješće. Upravo sam se sinoć vratila iz Beograda i znam da postoje velika očekivanja od e, ovog predstojećeg sastanka na vrhu na prethodnom sastanku na vrhu svi su govorili o tome kako je propuštena jedna prilika i kako Europski parlament mora na tome poraditi. Zatim, mislim da se svi slažemo da postoji značajan pritisak e, investicija iz Kine na Balkanu, posebno u Srbiji, gdje je to vrlo evidentno. Vidi se da su tu uključeni veliki igrači u javnom sektoru, u gospodarstvu, što nas stavlja u nepovoljan položaj jer nismo spremni pružiti iste mogućnosti kao e, što je to u stanju činiti kineska država i neke kineske tvrtke. I to doista brine velik broj ljudi, ne samo ljude iz oporbe, odnosno one koji pripadaju kritički nastrojen dijelovima društva, nego i čak iz, redova vladajuće stranke. Mislim da je za to potreban e, jedan snažni odgovor Europske unije i Europske komisije i nas. Što se tiče metodologije proširenja, mislim da je se percipira na vrlo pozitivan način. E, to je stvorilo nadu Međutim, e, nije sasvim jasno koliko će biti koliki će biti iznos investicijskog plana za Zapadni Balkan. E, posebno kada govorimo o Fondu za pravednu tranziciju i klimatske, klimatskim promjenama, bilo bi dobro da imamo ambiciozne ciljeve. Ukoliko želimo da se nešto promijeni u području klimatskih promjena, E, prestanka korištenja ugljena. Trebamo doista imati privlačnu ponudu za te zemlje kako bi se prevladala ta situacija. Ljudi su spremni na suradnju s nama. Općenito, Europski zeleni plan izaziva brojna pitanja i mislim da je na nama da detaljnije objasnimo što točno želimo, što očekujemo i e, kakva ulaganja smo spremni izdvojiti za nove tehnologije, istraživanje i pravednu tranziciju u području energetike. Što se tiče zagađenja zraka, situacija je dosta loša u svim, odnosno u većini zemalja Zapadnog Balkana. Moramo e, se usredotočiti na to kako poboljšati kvalitetu zraka. Dakle, tu govorimo o subvencijama e, iz državnog proračuna, govorimo o zdravlju, utjecaju na okoliš, ekologiju i sve ostalo. Ako ne riješimo pitanje zagađenja zraka, to će doista biti dugo, daleko sežan problem za tu regiju, ne samo za tu regiju, nego i za zemlje poput Hrvatske, Slovenije i Rumunjske u našem je interesu da e, tu pokažemo veće ambicije da bi se situacija poboljšala. Hvala, to je sve s moje strane. Hvala. Ovdje imam zapisano da je tu Alan Jones iz glavne uprave NIR. Da, evo ja ću samo iznijeti nekoliko stvari. Mi pozdravljamo ovo današnje izvješće, to je da doista jedan e, cjelovit e, prikaz e, situacije u ovom trenutku. Komisija inače radi na tri koloseka što se tiče proširenja imamo komunikaciju o revidiranoj metodologiji proširenja koja je donesena 5. veljače. Zatim razmatramo otvaranje pristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. U tom smislu ćemo početkom ožujka dati informacije o najnovim zbivanjima, a što se tiče prijedloga uoči sastanka na vrhu u Zagrebu vezano uz gospodarski razvoj regije, Moram reći da ova nova metodologija želi učiniti ovaj proces dinamičnim i snažan naglasak će se staviti na takozvane ključne reforme u procesu. Financiranje demokratskih institucija i njihovo funkcioniranje je iznimno važno jer parlament tu igra najvažniju ulogu. U pripremi samita u Zagrebu negdje u Ožujku izdati ćemo komunikaciju koja će imati naglasak na ekonomski razvoj, ulaganja, veću povezanost te naravno prihvaćanje prilika koju nudi zeleni plan, zelena agenda i naravno uz vašu podršku i u nacrtu izvješća imamo vrlo dobre temelje koje pozdravljamo. Hvala vam lijepa. Dobio sam sada informaciju da je vanjska služba zastupljena eh, od strane gospođe Elze Fenet eh, koja je ovdje. Želite li uzeti riječ? Ako da, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Podržavamo inicijativu iz ovog izvješća i podržavamo sadržaj izvješća. Kao što je komisija rekla i mi ćemo pridonijeti ažuriranoj metodologiji, želimo da to bude pozitivan doprinos vezano za dvije države, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Mi sada imamo dva i pol mjeseca da obavimo cijeli posao i zajamčimo uspjeh sastanka na vrhu u Zagrebu. Zagrebu. Što se tiče ulaganja, mislim da se trebamo nastaviti i politički angažirati u regiji. Dakle, čuli smo i predsjednike i e, predsjednike parlamenta, čuli smo i da je postojao neformalni sastanak prije donatorske e, konferencije i prije konferencije o sigurnosti u Minhenu. Dakle, radi se o snažnim preporukama, pripremamo se za Zagreb, te doista pozdravljam ulogu eh, izvjestitelja i predsjedatelja eh, koji se angažiraju na razgovorima s dionicima na Zapadnom Balkanu kako ćemo surađivati o široj političkoj agendi, multilateralizam, migracije, klimatske promjene, sigurnosne politike, uključujući i e, snažnije usklađivanje na pristupnom putu. Dakle, to je ono što ćemo sa državama Zapadnog Balkana činiti kako bi nam bile sve bliže i bliže u vanjskim politikama. I još jedna stvar o migracijama. Tu svakako podržavamo holistički pristup e, vezano sa tranzit e, i svakako želimo da naše agencije podržavaju e, države jer nam se čini da se situacija popravila nakon što Frontex počinje funkcionirati u Albaniji. Dakle, to sve daje svoje rezultate. To bi bilo sve. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na komentarima. Gospodine Picula, imate li možda neko zaključno mišljenje ili odgovore na pitanja? Učinit ću jedno i drugo. Dakle, prvo, zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na idejama i pitanjima i preporukama. To mi je vrlo vrijedno. Naravno, uzet ću sve to u obzir, a o nekima ćemo e, dalje raspravljati i tome se veselim. Pokušat ću izravno odgovoriti na pitanje e, kolege Kinga. E, mislim da je važno jasno odgovoriti. E, ne bi trebalo tu biti nikakvih dvojbi ili dilema, jer mislim da se Evropska unija mora obnoviti, proširiti istovremeno jedan proces ne isključuje drugi. Tako da osim toga smatram da e, novi mandat institucijama Europske unije daje mogućnost prilagodbe, prilagodbe očekivanjima naših državljana. I zato imamo konferenciju o budućnosti Europe. Sami smo sebi dali zadaću da u roku od dvije godine rješavamo ta pitanja. Koja je svrha konferencije o budućnosti Europe? pa naravno prilagoditi naše institucije i unaprijediti naše programe na razini Unije u sljedećem mandatu kako bismo ispunili očekivanja prema našim građanima i to trebamo napraviti doista temeljito. S druge strane, bez obzira na neke ohrabrujuće novosti iz nekih država članica, još uvijek se nalazimo u onome što je Jean-Claude Juncker nazvao povijesnom pogreškom. Dakle, mi još uvijek čekamo vijeće u ožujku koje će korigirati ili pak ne svoje odluke iz listopada prošle godine a što se tiče budućnosti, iznimno je važno smanjiti razinu strateških iznenađenja. To nije jednostavno, ali moramo se ohrabriti, moramo biti hrabri u našim razmišljanjima. Jedan od smjerova u kojem treba ići je podržati proces proširenja, što je ključno vitalno za ulogu Europske unije u 21. stoljeću. U potpunosti se slažem s nekim kolegicama i kolegama koje su nas ispravno upozorile i ponovile da je Evropska unija na Zapadnom Balkanu dobila velike rivale i učinkovite konkurente. Dakle, moramo se suprotstaviti njihovim namjerama te štititi naše temeljne vrijednosti. Moramo biti djelotvorniji, moramo imati bolju administraciju i pomoći našim partnerima na Zapadnom Balkanu e, za suočavanja sa megatrendovima koji nisu uvijek pozitivni. Što uvijek e, mislim pod time? Gospodin e, Besesku je bio vrlo izravan Nedostaje nam stanovništvo, visoka je razina nezaposlenosti, državne institucije ne funkcioniraju dobro, postoji korupcija, organizirani kriminal. I slažem se da jedan od važnih problema je također uništavanje ili degradacija okoliša postoji naravno i etnocentrizam određenih država. Dakle, moramo pokriti što je više moguće ovih problema u našem tekstu kako bi Europski parlament postao glasniji i vidljiviji u procesima koji su vjerojatno jedni od najvažnijih za budućnost Europske unije. E, veselim se naše sljedeće raspravi na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hvala vam lijepa. Podsjećam još jednom da je rok za slanje amandmana drugi ožujak u 11 sati. Sada ću dati stanku u nekoliko minuta jer čekamo posebnog izvjestitelja Auštrevićiusa koji će nas izvjestiti o sljedećoj točki. Poštovane kolegice i kolege, prema rasporedu trebali bismo čekati do 10.20, ali obzirom da smo svi ovdje, predlažem da krenemo dalje s točkom preporuka Vijeću komisiji visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u lipnju. 2020. Godinu će dakle obilježiti summit o istočnom partnerstvu koji će se dogoditi u lipnju u Briselu. U pripremi tog sastanka na vrhu parlament će usvojiti preporuke za vijeće, komisiju i za visokog predstavnika gospodina Borela. U pripremi imali smo i e, dobro saslušanje u siječnju. Kako bismo krenuli s razmjenom e, mišljenja, dajem riječ našem izvjestitelju iz Rinjua, Petrasu Auštrevićiusu. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege, želim upozoriti na prvi nacrt preporuka Komisije vijeću. Komisija, podpredsjednik, visoki predstavnik o istočnom partnerstvu izradili su dokument uoči sastanka na vrhu u lipnju 2020. istočno partnerstvo, odnosno tu inicijativu iz 2009. bez pretjerivanja možemo nazvati najvećim uspjehom u suradnji sa istočnim državama. E, istočno partnerstvo e, dokazalo se kao sredstvo političke mobilizacije. Drugo, poslužilo je kao velika motivacija za sveobuhvatne reforme. I treće, označilo je na neki način e, novo osmišljavanje geopolitičkog samoodređenja. Ocjenjujući rezultate i izazove trebamo postaviti temelje za buduću suradnju, jer Evropska unija nema pravo ne pružiti ruku suradnje našim istočnim susjedima potpisujući i provodeći sporazume o pristupanju, isto tako i sporazume o slobodnoj trgovini, Evropska unija je ušla u novu fazu suradnje sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldovom pogotovo. Povećana razina političke suradnje, proširena gospodarska suradnja, dobri trgovinski odnosi, šest država istočnog partnerstva, učinila su desetim po veličini e, te zemlje trgovinskim partnerom Evropske unije. To je veliko postignuće, imajući na umu tešku gospodarsku situaciju u tim državama i vrlo nesigurnu situaciju i okolnosti kroz koje su države morale prolaziti. I zaključno, reći ću da smo u ovom trenutku gospodarski povezani međuovisni. Mogućnost reformi poboljšala je i pravno usklađivanje kao i sektorske reforme primjer ukrajinske reforme u sektoru plina i nafte je također važan e, primjer. Ukrajina je završila proces odvajanja služeći se našim stručnim znanjima Naftogas, najveća državna tvrtka u vlasništvu Ukrajine, izašla je iz financijske krize i postala je e, najveći e, uplatitelj poreza u državni proračun ako uzmemo e, na znanje korupcije, političke, gospodarske skandale koje su ranije e, okruživali Naftogas. Naftogas je sada jedna od najuspješnijih priča u sektoru gospodarstva. Sljedeće desetljeće e, partnerstva sa državama istočnog partnerstva treba naše daljnje bilateralne napore i naravno neke nove korake. Prvo, Suradnja treba uvjetovati s poštivanjem političkih temeljnih prava, vladavinom prava, borbu protiv korupcije i provedbu politika. E, od samog početka trebamo jasno reći da nećemo e, da nećemo e, zbog gospodarske dobiti žrtvovati naša temeljna prava i političke vrijednosti. Drugo, Evropska unija mora podržati sve aktivnosti u izgradnji državnih institucija. Moramo se baviti na ispravan način hibridnim prijetnjama i sigurnosnim pitanjima e, vezanim e, za naše istočne partnere. Treće, istočno partnerstvo i države istočnog partnerstva treba e, tretirati načelno poštujući njihove različitosti, tražeći više odgovornosti i vlasništva nad politikama istočnog partnerstva. Želim biti optimističan i nećemo koristiti načelo manje je manje ili manje za manje, već načelo više za više. Više za više će ostati vodeće načelo i za sljedeće desetljeće. Poštovani predsjedatelju, u izradi prvog nacrta naših preporuka podijelili smo dokument u nekoliko dijelova koji su jasni i dobro strukturirani. Prvi dio govori o strukturiranom dijalogu, o izgradnji države i o demokratskoj odgovornosti. Te se traže dalji napori koje treba uložiti u gospodarsku suradnju i zakonodavno usklađivanje uz prijedlog nekih novina koje će proizaći iz eventualnih amandmana i naše rasprave gdje ćemo koristiti nove instrumente ili proširiti postojeće. Tu ovdje spominjem twinning programe kao takve. A isto tako snažan je naglasak na završetak reformi pravosuđa i javne uprave što predstavlja veći dio e, politika o izgradnji države. Što se tiče pak gospodarskih politika, sasvim jasno smo naglasili da treba raditi na regulatornoj konvergenciji u više sektora. Te ću biti sada sasvim iskren i reći da vjerujem u naš zajednički gospodarski prostor sa zemljama istočnog partnerstva. Partnerstvo iz gospodarstva može dovesti do daljnjih integracija postupno otvarajući zajedničko jedinstveno tržište i našim partnerima koji bi tada dobili pristup tržištu i postali punopravni sudionici u njemu. Znam eh, da je to vrlo zahtjevno i vrlo izazovno, ali vjerujem da ukoliko države prođu kroz sveobuhvatne gospodarske reforme, eh, da će biti u mogućnosti eh, doći do tog cilja u jednom trenutku vremena. vremenu. Nadalje, izgradnja ljudskog kapitala. Tu trebamo uzeti u obzir ozbiljnost situacije zbog migracija i napuštanja e, zemalja istočnog partnerstva. E, neke od njih su pred velikim problemima i u današnje vrijeme. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da poboljšamo kvalitetu ljudskog kapitala u zemljama istočnog partnerstva. I zato bi mi bilo posebno drago kada bismo osnovali, na primjer, Europsko sveučilište u prekrasnom gradu Kijevu. To bi doista bilo naše uključivanje u akademsku zajednicu, dovođenje najboljih europskih praksi u Ukrajinu i u druge države istočnog partnerstva, a pojačali bi i suradnju između tih e, država kada bi postojalo, na primjer, zajedničko sveučilište u Kijevu. Nadalje, sigurnost i stabilnost. E, na ta područja trebamo staviti veći naglasak. E, pet od šest problema nalaze se u području sigurnosti. Moramo biti doista otvoreni i e, uzeti ozbiljno te dvojbe i sve probleme koje proizlaze iz njih sveobuhvatna strategija kojom će se trebati boriti protiv e, propagandne strategije kibernetičkog kriminala, organiziranog terorizma, organiziranog kriminala općenito. E, tu nikad ne možemo dovoljno ulagati kako bismo suzbili te pojave i ostvarili bolju suradnju u istočnom partnerstvu. A što se tiče komuniciranja predsjedatelju, mislim da možemo biti ponosni jer sva postignuća koja smo ostvarili između Europske unije i istočnog partnerstva pokazuju da smo odlično krenuli Puno je još toga pred nama, ali sve rezultate i postignuća, rezultate reformi trebamo predočiti široj javnosti, pogotovo i u državama istočnog partnerstva, a i na strani Europske unije jer e, čak i mi moramo provesti neke reforme obzirom da živimo u globalnom e, svijetu, moramo pojačati konkurentnost ne samo u gospodarstvu, već i u javnim politikama, javnoj upravi, a i moramo rješavati pitanja e, naše vanjske i sigurnosne politike. Sve u svemu, gospodine predsjedatelju, vjerujem u dobru i veliku suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni e, s kojima sam već uspostavio dobre, e, dobru radnu klimu, radno okruženje, te vjerujem da ćemo dobiti puno dobrih e, i sadržajnih amandmana koje će obogatiti ovo izvješće. Rok je možda nerealan. Rok je 26. veljače. Predlažem da se rok za amandmane produlji, možda na utorak, onaj tjedan kada se vraćamo nakon zelenog tjedna u parlament, kako bismo imali dovoljno vremena i kako ne bismo bili u prevelikom stresu. Bilo bi mi drago čuti vaše komentare, vaše sugestije svih članova AFETA, a pogotovo i izvjestitelja u sjeni. Hvala vam lijepo, predsjedatelju. Hvala Petra. Što se tiče produženja roka za amandmane, moramo provjeriti. Možda to neće biti dovoljno vremena prije plenarnog glasanja. Tako da to tek treba razmotriti. Hvala lijepa na preporukama i na zanimljivim idejama i prijedlozima. Sada bi bilo vrijeme za izvjestitelje u Sjeni. EPP, gospodin Šikovski. Hvala lijepa, Gospodine predsjedatelju, hvala i izvjestitelju na odličnom sažetku. Mislim da je istočno partnerstvo u jedan uspjeh i nakon polskog predsjedanja a Poljska je predložila taj program, je sve teklo jako dobro i uistinu dobro utjecalo na zemlje istočnog partnerstva. 7 milijardi eura smo potrošili na prekogranične inicijative, granične inicijative, MSP-ove, Erasmus Plus i sl. Nadalje, te su zemlje preobrazile e, svoje unutarnje poslove i zato smo e, trima zemljama mogli uvesti liberalizaciju viznog režima. Postoje milijuni i milijuni ljudi koji su od toga profitirali. Sve se to temeljilo na tome da se poštuju uvjeti pristupa bez viza, što je teklo jako dobro i što je dokaz toga da su te zemlje mogle poštivati pravila. Mislim da se sada treba usredotočiti na više za više, a ne manje za manje, kao načelo. Naravno da postoji diferencijacija među tih šest i svi mi znamo kakva politička realnost postoji unutar EU-a. Ne možemo dati članstvo zemljama iz istočnog partnerstva, ali te zemlje mogu postati e, zemlje koje bi se moglo uključiti u te procese ako se moderniziraju. Isto tako, mislim da bismo trebali iznalaziti nove načine surađivanja s tih šest zemalja, posebno u energetici, što ste spomenuli i što je ključno. Sljedeće veliko područje suradnje bi bilo e, podatkovno i Rome as at home načelo. Pritom se treba misliti na privatnost osobnih podataka i na novu uredbu vezanu uz kibernetičke odredbe. Mislim da sudjelovanje u istočnom partnerstvu u tim zemljama nije posljednji oblik suradnje sa EU-om. Hvala lijepa, a sada Šandor SID. Hvala predsjedatelju. Dragi kolege i kolegice, izvjestitelj Kovač iz SID-a nije ovdje osobno, pa ga ja zamjenjujem i mogu iznijeti njegovo stajalište. Kao prvo, ovo je vrlo cjelovit tekst. U potpunosti se slažemo E, sa e, svim pojedinostima i hvala gospodinu izvjestitelju Austrevićiju su na pripremi teksta. U potpuno se slažemo s argumentacijom da istočno partnerstvo od ključne važnosti iz perspektive sigurnosti EU-a. Nadalje, važno je i za e, sigurnost i gospodarski razvoj tih zemalja. Isto tako, kroz to partnerstvo se potvrđuju e, nastojanja glede reformi u tim zemljama. To je također nešto što odražava duboku suradnju između EU-a i zemalja istočnog partnerstva, ali dublje surađuju i same zemlje tog partnerstva. U izvješću su obuhvaćene vrlo važne teme poput jačanja institucija, suzbijanja korupcije, klimatskih promjena, e, gospodarskog oporavka, podrške civilnom društvu i boljoj suradnji na području sigurnosti. SID-u je međutim važno da budu uključene dodatne teme. Mi bismo željeli da Suradnja i sa NATO-om i sa EU bude sukladna članku 49. ugovora o EU. Najvažnija odredba je ona o poštivanju vladavine prava. Na temelju ranijeg iskustva želimo istaknuti i to da bi i e u i te zemlje trebala biti dobro pripremljena. I na posljedku, ne manje važno, želimo podsjetiti na sljedeće. Istočno partnerstvo ne može biti utemeljeno na raspravama u kojima države članice sudjeluju na temelju osobnih interesa. U svakom slučaju hvala na kvalitetnom izvješću i hvala predsjedatelju. Hvala izvjestitelj u sjeni Margeta Gregova. Izvolite. Hvala gospodine izvjestitelju. Istočno partnerstvo je jako važno susjedstvo EU-a i postoji već deset godina. Nakon revizije svakako trebamo uvesti neke promjene. Moram naglasiti pritom da trebamo nastaviti primjenjivati holistički pristup tim zemljama ostaviti otrovna vrata i nuditi potporu svim partnerima, te bolje mogućnosti i ciljanu potporu partnerskim zemljama. Taj individualizirani pristup ne znači ubrzavanje, već samo želimo reći da ako nekoga izostavimo iz cijelog procesa, Time samo pomažemo nekim susjednim zemljama koje su neprijateljski nastrojene. Bilo kakva pomoć iz EU-a treba uvijek podržavati demokratizaciju i reforme, a sve to doprinosi stabilnosti tog susjedstva uz poštivanje europskih načela i vrijednosti. Usto treba podržavati održive i vjerodostojne investicije uz strateško dugoročno djelovanje s naglaskom na gospodarsku stabilizaciju i demokratizaciju uz to. Manjak europske prisutnosti i aktivnosti otvara vrata drugim globalnim igračima. Moramo ojačati suradnju sa onima koji razmišljaju slično kao mi kako bismo ublažili negativne učinke drugih stranih sila u tom susjedstvu. Jednako tako treba smanjiti utjecaj dezinformacija i propagande te lažnih vijesti na internetu. Treba poduzeti sveobuhvatne reforme, ispuniti kriterije, a onda na temelju toga u budućnosti možda bude otvorena mogućnost članstva u EU. No, trebamo osigurati potpunu i pravilnu primjenu sporazuma s obje strane i taj način samo može teći proces integracije. Želim još samo reći da se veselim suradnji sa izvjestiteljem i sa ostalim izvjestiteljima i izvjestiteljicama u sjeni. Hvala lijepa, a sada ECR, gospođa Fotega. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, voljela bih čestitati izvjestitelju gospodinu Austrevičiusu koji je obavio jedan dobar posao. Mogu se samo pridružiti kolegama koji su govorili prije mene i pohvaliti ovaj projekt te njegova postignuća. To je nužno za daljnje jačanje projekta. Neću sada ponavljati sve ono što je ranije rečeno. Dopustite mi da na veći naglasak stavim na ono što me osobno zanima, a to je općenito sigurnost i obrana. Prisjetimo se globalne strategije za sigurnost iz 2016. godine. Moram sada primijetiti da se ona čini izuzetno važnom, posebno kada govorimo o zemljama istočnog partnerstva ili šire govoreći o istočnom susjedstvu. To se područje već niz godina suočava sa agresivnom prisutnošću postsovjetskih zemalja. imamo recimo Ukrajinu koja je morala proći kroz stroge reforme i taj je proces bio vrlo težak. Naša je uloga da te zemlje potaknemo na to da podrže ukrajinski narod u provedbi reformi. Kad kada takve riječi zvuče oštro, a opet to je apsolutno nužno u svrhu toga da zaživi stvarna kohezija i da se Ukrajina približi razini razvoja na kojoj su države članice EU-a. Kada je pak riječ o Gruziji, radi se o jednoj maloj zemlji ta se zemlja suočava sa golemim teškoćama. Imaju nesigurnu situaciju, moramo stati uz tu zemlju i gruzijski narod, a ja ću vam osobno priznati i da sam vrlo zabrinuta. Znam da je gruzijsko društvo možda najviše prozapadno i proatlantski nastrojeno društvo u tom dijelu svijeta. Ali nalaze se u teškoj situaciji. Trebamo podržati obje zemlje i Ukrajinu i Gruziju jer doprinose i našoj sigurnosti, a dogovori s njima podržani su i okvirnim sporazumima u kojima se opisuje na koji način će sudjelovati u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a. Isto se odnosi i na Moldovu. Čak i uz ove političke promjene u tim zemljama, njihov doprinos globalnoj sigurnosti i našoj sigurnosti je golem i moramo ih pohvaliti u tom smislu. Znamo pod kakvim pritiskom se sada nalazi i Bjelarus. Moramo toga biti svjesni i ne smijemo okljevati, već u potpunosti podržati Bjelarus i njezino društvo. Neću sada previše duljiti i ulaziti u tematiku koja se tiče Armenije i Azerbejdžana, ali i tamo je teška situacija. Obje spomenute zemlje žele biti bliske Europskoj uniji koliko god je to moguće, a naš je zadatak da im pomognemo nadići teškoće. Hvala vam na ovom mišljenju. Imam nekoliko zahtjeva e, zastupnika koji su zatražili riječ. Zastupnica Karnjete, izvolite. Hvala vam. Pa prije svega želim čestitati zastupniku su e, koji je vrlo cjelovito obuhvatio ovaj problem. Mislim da je doista više manje sve spomenuo što je relevantno. Neću ponavljati ono što su rekli ostali kolege, samo ću se osvrnuti na nekoliko stvari koje mi se čine vrlo bitnima. Prije tjedan e, dana gospodin Ogulava je uhićen kao čelnik oporbe E, također je podignuta optužnica. Bivši premijer je danas pušten na slobodu nakon što je odslužio zatvorsku kaznu. Mi smo već upozorili Gruziju da ćemo vrlo budno pratiti da se ne ponovi ovakva situacija. Zašto sada spominjem ova dva slučaja? Zato što želim samo naglasiti da moramo vrlo budno pratiti kakvo je stanje demokracije u zemljama istočnog partnerstva. Znamo što se događa u Moldovi, e, poput Ane Fotige i ostalih. Moram priznati da me brine ova regresija demokratskih procesa u Gruziji. Iz tog razloga moramo osnažiti političke uvjete prilikom e, dodjele financijske pomoći Europske unije tim zemljama. Dakle, ne radi se samo o tehničkim kriterijima koje definira Europska komisija. Tome treba pridodati i političke zahtjeve kao što su predanost demokratskim vrijednostima i politička volja za provedbu istih. Zašto to kod mene izaziva toliku zabrinutost? Mi želimo, kada kažem mi, pritom mislim na Europsku uniju, dakle mi želimo da to budu demokratski stabilne susjedne zemlje. Ovo balansiranje iz izbora u izbore, naprijed nazad, u smjeru veće demokracije, pa opet u, prema natrag, ne doprinosi većoj stabilnosti. Prije nekih dvadesetak godina postojao je pojam koji se vrlo često koristio, sada je pomalo pao u zaborav, a to je bilo da Europska unija treba zadržati dobre odnose sa zemljama iz istočnog partnerstva. I taj pojam je bio tough love, dakle stroga ljubav, a da kako smatralo se da je to u interesu Moldove, Gruzije i ostalih zemalja. Približava se sastanak na vrhu 2020. godine i mogu samo iskazati nadu da ovo izvješće može dati doprinos sastanku na vrhu i da će to dati jedan novi zamah istočnom partnerstvu i definirati jasnu političku viziju dugoročnog angažmana i politike Europske unije prema zemljama istočnog partnerstva. Hvala i vama. Hvala na mišljenju, hvala na sugestijama. Zastupniku Bilijus. Hvala lijepo. mi imamo posebnu obvezu da se bavimo problematikom istočnog partnerstva u našoj parlamentarnoj skupštini. E, kao što znate, slažem se sa ovim nacrtom izvješća koje je kvalitetno i dobra je osnova za daljnju raspravu. Također e, čestitam kolegi iz Litve, kolegi Austrevičiusu. Mislim da bismo trebali razgovarati o tome kako ćemo, kakav ćemo jezik koristiti. Uspjeh danje situacije ovisit će o tome hoćemo li moći postići da čitav ovaj proces bude inkluzivan, ali i diferenciran. Transformativna snaga Europske unije za nas je apsolutni prioritet da bi se postigla ta transformacija u zemljama istočnog partnerstva i to na jedan pozitivan način, ali to će ovisiti o našoj sposobnosti da pokažemo prije svega ljudima, građanima tih zemalja, ono što zovemo mrkvom, novom mrkvom i novim uvjetima da bi se to postiglo. Ako sada, i ponavljam sada, u ovom trenutku, nismo u mogućnosti dati tim ljudima jasnu e, perspektivu proširenja, odnosno članstva, onda trebamo vidjeti što možemo ponuditi. Bezvizni režim služio jedno vrijeme kao mrkva, no nažalost sada, međutim to nije imalo tako snažnu transformacijsku moć kao što se mislilo. Euronest je upravo forum koji nam omogućuje da se čuje mišljenja zemalja iz istočnog partnerstva. Mislim da ovdje također vidimo koliko je važan e, pojam diferencijacije. Tri zemlje imaju sporazum o pridruživanju i one smatraju da su ostvarile napredak i žele da se primjenjuje načelo više za više i to da bude vrlo jasno formulirano, da to Evropska unija vrlo jasno formulira u odnosu na njih. Postoje jedno pismo iz Bratislave od 5. prosinca prošle godine, ministar vanjskih poslova Gruzije, E, Moldove i Ukrajine e, su to potpisali, dakle ti ministri su to potpisali i tu se naglašava upravo načelo diferencijacije i poziva se Europska unija da se uspostavi dijalog između Europske unije i tri pridružene partnerske zemlje. Evo, to bismo trebali detaljnije proučiti. Načelo više za više treba biti konkretno, mora biti praktično vidljivo, mora omogućiti provedbu reformi u ove spomenute tri zemlje. Nažalost, znamo da tu ima kašnjenja, ali možda mi sa svoje strane trebamo pokazati veće ambicije i pokazati im e, što mogu izgubiti ukoliko ne nastave s provedbom reformi. S druge pak strane, treba vidjeti što je s ostalim zemljama poput Armenije, Azerbejdžana i Bjelarusa i na koji način možemo i njih zadržati u politikama istočnog partnerstva. Vidimo da Armenija želi uhvatiti korak sa ove tri zemlje koje su ostvarile veći napredak i to moramo imati na umu. Ovo ovo napredno partnerstvo koje sam spomenuo doista bi možda moglo poslužiti kao nova mrkva pod navodnicima kojim instrumentima raspolažemo? Kolega Petras je spomenuo neke od njih u svom izvješću, međutim, čini mi se da je to potrebno detaljnije razraditi. U izvješću postoji dobar prijedlog e, za Gruziju i Moldovu i naglasio bih također da je vrlo važno da se malo dublje zađe u pitanje razvoja novih financijskih instrumenata koji bi trebali podržati gospodarski razvoj ovih zemalja i u tom smislu možemo vidjeti na koji način prenijeti iskustvo Europske unije stečeno e, na Zapadnom Balkanu. Tu su primjerice program međusobne povezanosti, e, platforme za investicije i tako dalje volio bih eh, da se i ti pojmovi nađu u izvješću u ovom tekstu. Eh, hvala vam. Gospodin Basesko je posljednji govornik na popisu. Hvala vam. Imam nekoliko komentara. Kao prvo imamo ovdje doista jedno izuzetno izvješće. Pokušat ću samo dati svoj doprinos u vidu nekoliko ideja. Mislim da trebamo ponoviti da smo predani ideji konsolidacije istočnog partnerstva. To partnerstvo doista treba konsolidirati i to na nekoliko načina. Primjerice, treba iznijeti jednu političku viziju što se tiče poticajnih mjera koje možemo zajamčiti ovim zemljama. E, znam da je vrlo poticajna mjera bila liberalizacija viznog režima, tako da treba vidjeti e, koji bi bio sljedeći korak oni će sigurno stvariti napredak da postignu ono što im mi obećamo i primijetio sam da je to vrlo dobar modalitet rada. Zatim još jedan važan aspekt koji želim spomenuti, trebamo intenzivirati dijalog o sigurnosti. Ako pogledamo situaciju u Moldovi, Gruziji i Ukrajini, vidjet ćemo da svaka od njih e, ima dio teritorija koji je pod okupacijom ruskih snaga. Dakle, postoje sigurnosni problemi u realnom smislu i kada je riječ o hibridnom ratu koji vodi Rusija, Možda bismo im trebali dati priliku da se bore s nama u suzbijanju takvih hibridnih prijetnji, e, primjerice kibernapada i tako dalje. Osim toga, e, tu su nam doista neki ključni partneri. I na kraju što se tiče koordinacije financijskih instrumenata kojima je mislim da trebamo te resurse koncentrirati na e, osnovnu infrastrukturu, da to povežemo u području energetike, prometne infrastrukture, digitalnom društvu i tako dalje. Mislim da bi ih to moglo potaknuti da budu bliže Europskoj uniji. Navest ću još samo jedan primjer. Dodon je e, to izraz proruski orijentiranih političara u Moldovi. No s obzirom da je Europska unija ponovno pokrenula financijske instrumente za Moldovu, Dodo ništa ne poduzima. E, dakle, čak niti jedan proruski čelnik e, na čelu proruske vlade može e, također preuzeti taj europski put, odnosno prisvojiti ga. Hvala, to je bilo vrlo zanimljivo. E, dobio sam informaciju da je Lawrence Meredith e, iz glavne uprave NIR ovdje. Izvolite, ako želite uzeti riječ. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Doista mi je iznimno zadovoljstvo da sam ponovno u Europskom parlamentu kada raspravljamo ovu važnu temu istočnog partnerstva. Želim zahvaliti gospodinu Oštreviću su na vrlo jasnom izvješću i mogu samo potvrditi što se tiče Europske komisije zajedno s kolegama iz Europske službe za vanjsko djelovanje koji su ovdje sa mnom da je za nas to doista prioritetno pitanje, posebno u oči sastanka na vrhu u lipnju, da kako pozdravljamo i ovu relevantnu raspravu u Europskom parlamentu. Vrlo ću kratko, mi smo držali konzultacije e, i to smo ih vodili od svibnja do listopada. Dobili smo više od 200 različitih komentara svih partnerskih zemalja, država članica, predstavnika civilnog društva, tako da mislim da imamo dosta solidnu osnovu za prijedlog koji će povjerenik Varheli i visoki predstavnik Borel iznijeti do kraja ožujka i to će biti onda podloga za rasprave koje će se voditi na sastanku na vrhu. Temeljem e, obavljenih konzultacija mogu reći da se stječe dojam da je smjer revizije e, iz politike prema susjedstvu dobar, da, što znači da se više stavlja naglasak na diferencirani pristup, zatim da nam treba povećati vlasništvo nad procesom, već radimo na tome, ali nadam se da ćemo to unaprijediti zajedno sa partnerskim zemljama i sa ovim domom. Isto tako smo e, na posljednjem sastanku na vrhu u Briselu e, koji je već održan definirali mjere i povećali fleksibilnost e, instrumenata. Tu imamo različite instrumente, isto tako se e, imamo i neke zajedničke projekte financiranja s nacionalnim institucijama, zatim što se tiče međusobne povezanosti, povezivanja e, ljudi na osobnoj razini. Mislim da je tu ostvaren e, dosta dobar napredak u prva tri stupa, dakle gospodarstvo, međusobna povezanost i osobni kontakti, međutim treba učiniti više u području sigurnosti i upravljanja. U buduće nam treba jedan e, jači pristup i u svezi s mjerama za e, ublažavanje klimatskih promjena, zatim treba pridobiti mlade, treba raditi na digitalnom okruženju, mislim da će posebno biti važno pitanje gospodarstva. I ono što je vidljivo jest veća otpornost E, dakle ekonomska otpornost, ali isto tako i otpornost demokratskih institucija, zatim otpornost društva na klimatske promjene. E, tu se javljaju neki vrlo važni prijedlozi i ja vjerujem da ćemo mi uzeti u obzir ove prijedloge iz izvješća i hvala vam što ste mi dali priliku da dam svoj doprinos ovoj raspravi. Hvala. Dobio sam također informaciju da je Marta Vitrikovska ovdje iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Ona je inače voditeljica skupine za istočno partnerstvo. Hvala vam. Hvala što smijem ovdje biti na ovom sastanku danas, a u vidu priprema za sastanak na vrhu. Zahvaljujem na izvješću i na raspravi oko politike o istočnom partnerstvu. Puno toga je već rečeno, tako da ću samo ponoviti ono što su prethodnici rekli. Sam sastanak na vrhu biti će održan 18. lipnja u Briselu očekujemo pregred rezultata od posljednjeg samita 2017. u Briselu, te ćemo naglasiti snažnu odlučnost država članica i partnera za nastavak. Odredit ćemo i buduće dugoročne prioritete za istočno partnerstvo. Prošle godine smo proveli proces konzultacija, razmatranja na strukturirani način o istočnom partnerstvu i e, u razdoblju nakon 2020. Dvije važne stvari proizlaze iz tog procesa. Zajednička komunikacija o budućnosti istočnog partnerstva, to će se pripremiti i usvojiti očekujem 18. ožujka Istočno partnerstvo je ostvarilo rezultate u gospodarstvu, međusobnim kontaktima, politikama, ali trebamo se još boriti protiv korupcije, više raditi na medijskom prostoru za civilno društvo, pravosuđe, reforme i tako dalje. Suradnja je odredila 20 rezultata opipljivih ciljeva koje treba očekivati u razdoblju od 2020. E, arhitektura samog istočnog partnerstva ostaje i dalje na snazi. Tako da, evo sada uzimamo na znanje sve što smo čuli i to će biti jasno održeno e, u budućim komunikacijama o istočnom partnerstvu, što će onda biti i usvojeno na sastanku na vrhu u lipnju ove godine. Hvala lijepa, gospođo Vitrikovska. Mislim da se trebamo vratiti na gospodina Auštervićijusa, našeg glavnog izvjestitelja. Želite li nešto reći oko svega ovoga što smo čuli sada u raspravi? Hvala predsjedatelju, hvala svim kolegicama i kolegama, pogotovo izvjestiteljima u Sjeni. Na vrijednim komentarima i sugestijama. Ono što mi se čini najvažnije iz naše rasprave danas prije podne je činjenica političke uvjetovanosti. To moramo koristiti i ne smijemo nikad zaboraviti, zato što trebamo imati partnerstvo jednakopravnih e, subjekata. A kako ćemo to učiniti ako ne zadovoljavamo najvažnije političke e, uvjete? I drugo, ne smijemo se suzdržavati od uvođenja novina, novih instrumenata, financijskih instrumenata, programa, platformi suradnje i tako dalje. Međutim, možda jednu stvar ne bismo smjeli zaboraviti. Nemojmo kreirati nešto sasvim posebno za istočno partnerstvo. Zašto bismo to za njih radili? Možda bi bilo dovoljno da proširimo postojeće politike, postojeće instrumente, postojeće programe Europske unije i pozvati te države da postanu partneri u postojećim okvirima, na primjer zeleni plan. Ja sam protiv toga da se nekakva zelena politika posebno definira za zemlje istočnog partnerstva. Zato što imamo sveobuhvatni pristup unutar Evropske unije te moramo pozvati države istočnog partnerstva na sudjelovanje u politikama zelenog plana, naravno uzimajući u obzir njihove financijske mogućnosti, napreda koji su ostvarili i tako dalje. Nemojmo stvarati posebne instrumente za istočno partnerstvo, oni nisu posebni, oni su jednaki i e, spremni su isporučiti rezultate. I na kraju, predsjedatelju, Isto razmišljamo o budućnosti istočnog partnerstva. Nemojmo se bojati budućeg uspjeha istočnog partnerstva. Zato mislim da trebamo pružiti ruku suradnje i ponoviti da istočne države nisu samo susjedi, već i naši partneri. Kada se to dogodi, ostvarit ćemo doista veliki napredak u sljedećih deset godina što je počelo još od polskog predsjedanja 2009. godine. To je bio sjajan prijedlog i nadam se da ćemo 2030. biti zadovoljni rezultatima i integracijom e, istočnog partnerstva u Europsku uniju. Hvala vam. Uh, Hvala na ovim zaključcima. Pitam se, mogu li te države smatrati zeleni plan nagradom ili mrkvom, da tako kažem. No vidjet ćemo. Hvala svima na zanimljivoj razmjeni mišljenja, na prijedlozima. I podsjećam sve još jednom da je rok za amandmane 26. veljače Uzeli smo na znanje ideju da se rok produlji, e, provjerit ću je li to moguće, pa ću vas o tome obavijestiti što e, prije e, moguće. Tako da zaključujem i ovu točku dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog reda je razno. Čini mi se da se nitko ne javlja za podrazno. I sada samo moram reći kada su naše sljedeće sjednice. 16. ožujka ovdje u Briselu i 17. ožujka također u Briselu. Hvala svima. Završavam sastanak.